Bien, chacun a pu gagner sa place. Chers collègues parlementaires. Nadam se da ste svi eh, zauzeli svoje mjesto. Eh, drage eh, kolege iz nacionalnih parlament, parlamenta iz Europskog parlamenta, ja vam želim dobrodošlicu na ovaj međuparlamentarni odbor koji je posvećen proračunskim pitanjima. Htio bih također pozdraviti gospođu Georgijevu, potpredsjednicu Europske komisije koja je zadužena za proračun. E, ne tako davno dolazio sam u Brisel e, sudjelovati na ovim sastancima e, kao zastupnik nacionalnog parlamenta. Tada sam zasjedao, odnosno bio sam zastupnik u odboru za financije Francuskog senata. I Sretan sam što sam danas e, ovdje kao zastupnik Europskog parlamenta i kao predsjednik odbora za proračun. Dakle, ja sam promijenio kuću, ali moja misija ostaje jedno te ista. Odnosno, moramo voditi računa da e, javno upravljanje bude učinkovito i e, hrabro kako bismo ponovno dali povjerenje i uspostavili povjerenje kod naših e, građana. Dakle, e, ja vjerujem da u globaliziranom svijetu i u svijetu koji se dubinski mijenja, naše države ne mogu se snaći bez Europe, a istovremeno Europa neće opstati bez sve energije koja je potrebna od država članica i bez suradnje koja nam je potrebna. Dakle, naša je zadaća osigurati e, suradnju i međusobno slušanje među parlamentarcima država članica i parlamentarcima Europe. Dakle, sukladno tome ja bih e, kao predsjednik odbora za proračun htio usmjeriti vašu pažnju na jednu e, disfunkcionalnost koja pogađa e, primatelje europskih sredstava. Postoji jedna velika, zapravo jedan veliki jaz između odluke, odluke o preuzetim obvezama i isplate iznosa koje Europska unija duguje primateljima. Dakle, događa se to da se te obveze ne mogu isplatiti zbog nedostatka sredstava, a ta snježna kugla zapravo se sve više i više povećava. 31. prosinca 2013. godine računi sa dospjećem iznosili su 23 milijardi eura, međutim to je iznos koji se povećavao jer krajem 2014. godine, to jest krajem 2010. godine iznosio je 5 milijardi, krajem 2011. 11 milijardi, krajem 2012. godine 16 milijardi, a sada smo na iznosu oko 25 milijardi eura. Dakle, stvari se jedan teški dug taj deficit raste svake godine i e, samim time on postoje strukturalan. Naravno, e, pravnici će vam objasniti i objašnjavati, govoriti kako računi nisu ugovori u smislu, nisu dugovi u smislu ugovora, ali za a, e, evropske operatore koji očekuju isplatu evropskih sredstava, a već su započeli svoje operacije, već su započeli svoje projekte, to predstavlja apsolutno evropski dug. Drage kolege, mi na taj način dajemo bjednu sliku politiku jedne Europe koja poziva na proračunsku vrlinu, ali koja se rješava svake odgovornosti u onom trenutka kada treba platiti, odnosno koja daje sliku sebe kao lošeg platiša. Dakle, postali smo, pozvali smo zato lokalne aktere koji će nam govoriti o vlastitim iskustvima. Ovakva situacija zahtjeva odgovore koji su odgovorni i dostojni. Postavit ćemo se sljedeća pitanja. Kako smo došli do ovoga? Kako se europska proračunska situacija, kako smo zapravo došli da nam je ta situacija izmakla kontroli, ali isto tako ćemo se postaviti pitanje kako pokušati popraviti situaciju. Naime, smatram da su pogreške podijeljene. Eh, jedan veliki dio odgovornosti eh, pripada eh, vladama država članica koju predstavljaju njihovi ministri financija koji dolaze na vijeće. Kada kažem predstavljaju ih, to je doista velika riječ. Jer ja sam svoj prvi proračunski ciklus u Europi proživio tako da sam da, da, da nisam pregovarao sa svih 28 ministara proračuna, odnosno financija. Samo sa talijanskim ministrom, samo je talijanski ministar došao razgovarati sa 28 europskih zastupnika koji su predstavljali njegovu pregovaračku ekipu. Moram također reći da se sjećam izjava kancelarke Merkel i predsjednika Holanda koji su u je, u kojoj su u jesen 2013. godine najavili 6 e, e, milijardi eura za jednu europsku inicijativu za zapošljavanje mladih, a zatim su u studenom 2014. godine došli do zaključka e, da a, europsko financiranje nije bilo dovoljno, odnosno predfinanciranje je nedostajalo. Dakle, dragi kolege, kolege koji, koji sjedite u nacionalnim parlamentima, pozovite svoje ministre i upozorite ih da moraju ispunjavati svoje obveze i ukažete im na to da mnoge operatore dovode u neodrživu situaciju, a to su i lokalne zajednice i mala e, i srednja poduzeća, laboratoriji i te nevladine udruge i tako dalje. Dakle, o, situacija je vrlo kompleksna. Blagajna se nalazi u situaciji da mora kormirati lariti, a da pred sobom ima samo maglu. Dakle, ne može, ne može dovoljno dobro predviđati budućnost. Naime, upravljanje e, blagajnom doseže svoje e, granice e, kada sredstva počinju nedostajati. Naime, evropska, ta birokratska Europa jednostavno mora doći, moramo doći do neke promjene u tom smislu. I, on, i zacijelo ćemo i doći jer je gospođa Georgijeva povjerenica a, je se obvezala 2014. godine da će unijeti red u knjige komisije te da će podnositi izvješća o proračunskoj situaciji komisiji, to jest odboru za proračun na redovit način. Naime, Vijeće i Europski parlament su se obvezali i upravo zato se računi moraju poštovati i plaćati na dan dospjeća. I upravo na ovakav malo provoka, provokatorski način zahtjevamo od komisije da kada analizira financijsku situaciju svake države da uključi da uključi da uzme u obzir i e, dio neplaćenih računa e, koji pripadaju e, svakoj državi članici. Kada je riječ o porezu, Europski parlament ovdje nema riječi i ovdje jedino što može reći parlament jesu odobrena sredstva za obveze. Jedna grupa na visokoj razini pod vodstvom Marija Montija osnovana je u Europi kako bi Europi dala vlastita sredstva. Moramo biti ambiciozni, moramo biti kreativni, ali ne, ali ne smijemo nacionalnom porezu dodavati još jedan dodatni porez, a to je europski porez. E, drage kolege e, iz nacionalnih parlamenta, ja pozivam, e, to jest pozivam vas na da nam pružite pomoć i da zajednički evaluiramo stvarnost tog fenomena neplaćenih obveza u vašim zemljama. Ja bih želio da sredstva, evropska sredstva doista imaju dodanu vrijednost i da ona doista doprinesu stimuliranju rasta, poboljšanju konkurentnosti i stvaranju održivih radnih mjesta. Pozivam vas i na zdrav razum. Mi smo u jednom zajedničkom prostoru i za mnoge zajednička valuta proračunske kulture su nešto što je glavno sredstvo za proračun i rast, ali europski proračun e, ne može biti ključ u tome. Nacionalni proračuni bi trebali biti ključ zato što su oni proračunska realnost Europske unije. I upravo je zato važno e, da naši javni računi budu e, prezentirani i evaluirani na homogen način. Dakle, to je i poruka koju smo našim građanima odaslali u svibnju 2014. godine. Mi smo svjesni da je Europa predmet kritika i sumnji, i naša je zadaća da nanovo stvorimo povjerenje u našim građanima. E, dakle, došao je, je trenutak da prekinemo sa onim postupanjem koje možemo opisati kao business as usual. Drage kolege, moramo revidirati svoje metode e, i moramo dati smisla i čitljivost našim, našim praksama. To jest moramo dati jedan novi dah Europi i upravo je to zadaća i zastupnika nacionalnih parlamenta i zadaća zastupnika Europskog parlamenta. E, također prije nego što dadem riječi e, gospođi Georgijevoj. i želim vam reći da, će prijevod biti osiguran za čitav naš, e, tijekom čitavog našeg sastanka, osim malteškog jezika, či na, prijevod na malteški naime od 12.15. i više nećete moći e, slušati. Također vam želim reći da imate na raspolaganju dvije minute za vaše javljanje i ako želite se javiti, dovoljno je upisati se na, na na karticu za javljanje. To vrijedi i za zastupnike Europskog parlamenta i nacionalnih e, parlamenta. A što se tiče e, redoslijeda javljanja, najprije će e, dobiti riječ dva zastupnika nacionalnih parlamenta, a zatim jedan zastupnik Europskog parlamenta, a sada bih želio dati riječ povjerenici Georgijevoj, podpredsjednici parlamenta za proračunska pitanja. E, hvala lijepo gospodine e, predsjedniče. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, vrlo sam zahvalna našem predsjedniku odbora za proračune na tome što je tako snažno obličio ovu temu, ali zahvalan sam i na pozadinskom dokumentu koji je unapred pripremljen prije našeg dolaska. Vremena su za Europu teška, usprko svim naporima, još uvijek osjećamo utjecaj krize nad nama i na nacionalnoj razini i u našim zajednicama i u našim obiteljima. Europski proračun nije iznimka. Ono što bih sada voljela je prije svega usredotočiti se na pitanje plaćanja i programa za plaćanja koje je spomenuo predsjednik Artui, ali isto tako da se osvrnem na mogućnost za transformaciju u trenutku kada se proračuni usredotočuju na rezultate i usredotočiti se na neke ključne prioritete srednjoročne revizije rada komisije Isto tako, osvrnuti se na to kako ćemo pristupiti e, sljedećem, višegodišnjem financijskom razdoblju. No počnemo s plaćanjima. Očito e, mi imamo obvezu platiti svoje račune. To nije podložno pregovorima, svoje račune moramo platiti. No, zatičemo se nespremnima e, kada se suočavamo sa završetkom razdoblja obilja. Objasnit ću to. Desetljećima europski proračun je već, veću mogućnost trošnje nego što su bile stvarne uplate iz godine u godinu. I ono što se na taj način stvorilo je jedan lažan osjećaj e, beskonačnosti naših resursa. Zbog čega? Zbog toga što kada same države članice i komisija e, pokušavaju apsorbirati sve raspoložive resurse, a svake godine nepotrošeno ostaje stotine milijuna eura, to stvara određenu kulturu koja je kultura trošenja. I tada ona udara u zid upravo u trenutku kada je resursa sve manje, a kada je potražnja za tim resursima sve veća. I to je ono sa čime smo se suočili 2010. 11. 12. Države članice pogođene krizom više su vrednovale europski proračun, bi im je potreban novac za domaće potrebne, a istodobno postepeno smo se prebacili na novo višegodišnje financijsko razdoblje u 2014. godini kada je bilo manje novca na raspolaganju nego u prethodnom razdoblju. Tako smo se 2013. 14. zatekli promatrajući jednu gomilu računa koja samo raste i boreći se da nekako uspijemo platiti te račune bez da se podkopa programe iz novog financijskog razdoblja. Želim biti vrlo jasna, u tom procesu Europski parlament igrao je vrlo, vrlo važnu ulogu. I to zbog toga što je u pregovorima o novom višegodišnjem financijskom okviru zahtjeva fleksibilnost koja bi bila viša nego u prethodnim godinama. I to s pravom. Jer kada se moramo nositi sa e, manjim proračunom, novac moramo moći koristiti agilnije nego što je to prije bio slučaj. I ta fleksibilnost je upravo ono što nas je spasilo. Jer 2014. mogli smo pozajmiti, ako želite, premjestiti e, plaćanja e, na buduće godine, kada vjerujemo da će biti situacija bolja, tako da 2014. dobili smo više od 4 milijarde i želim zahvaliti parlamentu i vijeću u krajnjoj liniji jer smo došli do sporazuma. Uspjeli smo, ako ne zaustaviti, preokrenuti, barem stabilizirati taj trend e, porasta neplaćenih računa na kraju godine. Godinu smo završili sa 25 milijardi neplaćenih računa ali isto tako sa vrlo jasnom obvezom posvećenosti iznalaženja jednog programa plaćanja kako bi se ova situacija mogla poboljšati, olakšati kroz 2015-16. Dopustite da vam kažem o čemu se zapravo radi o ovom programu plaćanja. Prije svega o poboljšanju kvalitete prikupljanja podataka i dosljednosti tih podataka, kako bismo mogli napraviti predviđanja za rashode na način koji će optimizirati raspoložive resurse. Kada nemamo nikakvog ograničenja, kada imamo više novca nego što možemo potrošiti, zapravo je sve jedno kada platite račune, kojem redoslijedom, kako strukturirate projekte. Kada je proračun teži, kada su veća ograničenja, ta sposobnost planiranja i provođenja postaje vrlo važna. I mi trenutno radimo na našim sposobnostima predviđanja i na dosljednosti podataka. Kao što zastupnici Europskog parlamenta dobro znaju, u vijeću postoji jedna omiljena priča, a to je mi ne vjerujemo vašim prognozama vi u komisiji sigurno možete ponegdje uštediti. A moramo biti vrlo jasni u tome da ne, nigdje više ne možemo uštediti i moramo dosljedno pratiti tu sliku koju smo predstavili. Nadalje, tijekom proteklih godina, osobito 2014. poduzeli smo niz mjera u različitim područjima e, rashoda kako bismo poboljšali upotrebu korištenja europskog proračuna. Te mjere bile su određene mjeri ad hoc, bile su različite na različitim mjestima. Ja sam u prošlom sazivu bila povjernik za humanitarnu pomoć i mi smo bili prvi koji smo naletili na zid nedostatka e, isplata i znamo kako smo restrukturirali svoje vlastite programe plaćanja kako bismo se nosili s time. Sada analiziramo te mjere, institucionaliziramo ih na način e, da ih se može uvrstiti u program plaćanja. Zatim financiranje 2016. Želimo biti vrlo jasni u tome što očekujemo što proračun za 2016. mora učiniti kako bi nam pomogao pri normalizaciji situacije sa plaćanjima. I četvrta stvar, Naravno, izvući ćemo pouke što se tiče mogućeg utjecaja na našu srednjoročnu reviziju proračuna. To je vrlo važno, vrlo je važno da program plaćanja ne bude pod kontrolom samo komisije, već i vijeća i parlamenta, zbog toga što se ovdje radi o vjerodostojnosti Europske unije. E, I ne izgledamo dobro kada mali poduzetnici, istraživači, humanitarne organizacije ne znaju hoće li Europska unija platiti ili neće. Nakon desetljeća dobrog kredibiliteta ne smijemo narušiti svoju vjerodostojnost, ne smijemo potkopati značaj, ugled Europske unije u svijetu i to zbog svog vlastitog samopouzdanja također zbog sposobnosti i mogućnosti poštivanja kao jednog partnera od povjerenja kako u zemstvu, tako i unutar Europe. Sigurna sam da ćemo krajem 2016. E, doći do opipljivog poboljšanja što se tiče e, nedostatka plaćanja i vjerujem da ćemo kroz vremenom uspješno dovršiti tu prilagodbu E, sa velikog imutka do e, prilično šturih proračuna. Osobno snažno vjerujem da ovo za nas jedna velika prilika, jer kada je proračun škrt, tada se svakako sredotočite na dodane vrijednosti tog proračuna, na rezultate koje se postižu, na efekt multiplikatora svakog eura koji potrošimo na razini Europske unije. Kao osoba zadužena za to, ja sam vrlo zainteresirana za iznalaženje jednog zajedničkog stajališta vijeća, parlamenta i komisije, ali najvažnije i unutar naših država članica. Tako da taj proračun koji se usredotočuje na rezultate, da se može pretvoriti u jedan snažni faktor za naš oporavak, rast, borbu protiv nezaposlenosti. I isto tako za stvaranje poštenih uvjeta za sve ljude u Europi. Svi znamo, nezaposlenost na mnogim mjestima je još uvijek vrlo visoka, teško je se boriti protiv nje. Dvije trećine naših država članica e, su imale iskustvo povećanja razine siromaštva i to po prvi put nakon drugog svjetskog rata. U Europi imamo obvezu usredotočiti naš proračun na rast, na radna mjesta, na borbu protiv socijalnog utjecaja krize. I nije da nas je to u potpunosti nenadano zateklo. Naš proračun je stvarao rast radna mjesta i mogućnosti. Dakle, postoji jedna pouzdana studija koja pokazuje da su europski kohezijski fondovi za Latviju stvorili 2,1% dodatnog rasta, za Litvu 1,8%, za Poljsku 1,7%. Dakle, to su prednosti i za ta gospodarstva, ali isto tako i za cijelu Europu, jer toliko smo međusobno povezani. Sada imamo Junckerov plan. Junckerov plan čini nešto vrlo važno. Koristi europski proračun kao temelj za pretvoriti ga u jedan multiplikator za iznalaženje novca, likvidnosti koja trenutno postoji, spava u našem sustavu i upotrebiti to za investicijske projekte, projekte privući nadamo se 75 milijardi za podršku malim i srednjim poduzetnicima. I u potpunosti kada bi se uspio provesti Junckerov plan stvoreno bi bilo 2,1 milijun radnih mjesta u Europi. To je način razmišljanja koji si moramo nametati iznova svaki dan. Ne radi se o tome kako trošimo novac, već što on donosi, to prinosi stanovnicima Europe. A time se neizbježno podiže naša odgovornost za trošenje ovog novca i odgovornost za taj novac. A mogu vam reći da je to vrlo e, nešto čemu je ova komisija vrlo posvećena. Konkretno e, radimo na institucionalnoj radnoj skupini koja se bavi e, rezultatima uz e, sudjelovanje revizorskog suda, vijeća, parlamenta. I u našem radu također okupljamo i komisiju i države članice koje će se baviti rezultatima i odgovornošću. Završila bih time nekolicinom riječi o srednjoročnoj reviziji i na dolazećem višegodišnjem financijskom okviru. Srednjoročna revizija tradicionalno u onim danima bogatstva nije bila toliko važna aktivnost. Danas jest. I to je jedan uvjet Europskog parlamenta da stvari, reviziju doista shvatimo ozbiljno. I mogu vam reći da ćemo to i učiniti. U njoj ćemo moći vidjeti kako se prioriteti mijenjaju, što činimo po tom pitanju, jer ponovno, nekada nije bilo negativnih prioriteta kada je novca bilo dovoljno. Ako nešto želimo, nema problema, novac je tu. No danas moramo biti mnogo mudri u postavljanju naših prioriteta, u prilagodbi Europska komisija ima deset prioriteta i mi radimo na usklađivanju proračuna s njima, ali isto tako na prilagođavanju proračuna prioritetima uz promjene na globalnoj sceni. A to se događa brzo. Svijet neće čekati sedam godina da mi dođemo do svog novog višegodišnjeg financijskog okvira. No u toj reviziji također želimo istaknuti neke, neka temeljna filozofska pitanja i možda također e, nadamo se potaknuti raspravu o tim pitanjima. I jedno od tih pitanja dolazi iz Montove skupine. Ja sam član te skupine i to je doista nešto važno čime se bavimo. Što je izvor europskih proračuna? Na čemu se temelje? Koji su nedostaci trenutnog sustava? Kako bi se te nedostatke moglo ukloniti? I poticanje takve rasprave u potpunosti pokazuje koliko je to zapravo težak posao, e, teško ostvarenje. Sve vezano s tu temu zahtjeva jednoglasnost moramo uključiti, pridobiti svih 28 država članica i parlament za tu reformu, ali ona nam je nužna. A to me dovodi do nadolazećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Vjerujem da je to za nas vrlo važna prilika kako bi se jasno definirala dodana vrijednost europskog proračuna, kako bi se jasno definirali parametri onoga što je nužno za postići zajedničke ciljeve i to velike ciljeve energetsku uniju, digitalno tržište. To su sve vrlo velike stvari kojima ćemo se baviti na dolazećem razdoblju. Koliko bi dugo to razdoblje bilo? Trenutno imamo sedam godina, no da li je to najbolji vremenski okvir za višegodišnji financijski okvir? No najvažnije, e, potrebno je upotrebiti raspravu o višegodišnjem financijskom okviru da bi se stvorila veća koherentnost, jedinstvo po pitanju toga o čemu se zapravo radi o Europskoj uniji. Jer proračun samo podcrtava naše zajedničke ciljeve. On je jedno sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj sam po sebi. I nadam se da ćete nam tu parlamentarci iz nacionalnih parlamenta moći priskočiti i e, više se angažirati. S naše strane, što se komisije tiče, rad, rad, rad. E, imamo obvezu e, služiti ovoj zajedničkoj svrsi i moja vojska i ja ćemo to i ostvariti. Hvala. Merci, madame. Alors, euh... Hvala lijepa. Gospođo Georgijeva, u parlamentu postoji jedno tijelo koje održava tjesne odnose e, sa nacionalnim parlamentima, to je e, odbor za Europska pitanja. Sada dajem e, riječ e, gospodinu potpredsjedniku e, za Evropska, odbora za europska pitanja, Andreju Galaževskom. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, Dozvolite da vam se obratim na poljskom, mislim da je to bolje za sve, a svakako je meni zgodnije. Hvala vam lijepa. Prije nego što prijeđem na samu temu o kojom se bavimo, a to je kriza plaćanja, dozvolite da kažem nešto o jednoj drugoj krizi, a to je kriza povjerenja. Mislim da taj nedostatak povjerenja e, kod građana u Europsku uniju još uvijek traje. A Posljedično možemo vidjeti i učinke tog nedostatka povjerenja. To je prvenstveno rast populističkih e, i ekstremističkih pokreta. Problem koji se javlja jest da zapravo imamo situaciju u kojoj smo preuzeli određene obveze i moramo ih ispuniti. Ako to ne učinimo, dakle ako ne uspunimo obveze koje smo preuzeli, to povjerenje i dalje pada. I upravo činjenica da nismo ispunili obveze jedan je od glavnih razloga za ovaj nedostatak povjerenja u Europsku uniju. Drago nam je što smo uspjeli donijeti e, europski proračun prije kraja prosinca. To je vrlo važna stvar. Važna je zato što ne možemo e, raditi isključivo e, temeljem privremenih proračunskih stanja, pogotovo u nacionalnim parlamentima. To situaciju čini vrlo teško. Kriza plaćanja nije ništa novo. Situacija se počela razvijati u ovom smjeru već 2011. godine. 80% neplaćanih obveza odnosi se na kohezijsku politiku, nažalost, a Glavni cilj kohezijske politike jest da se smanje razlike između država članica i životnog standarda e, različitih građana u Europi. Kohezijska politika smatrala se najefikasnijom politikom u Europskoj uniji, imala je vrlo opipljive rezultate, to su rezultati koji se vide. Kad pogledamo promjene do kojih je došlo primjerice u Poljskoj, posebice u posljednjih nekoliko godina, možemo reći da su rezultati kohezijske politike i itekako vidljivi. Naravno, kašnjenje s plaćanjima nešto je što posebice ima posljedice na korisnike različitih projekata. Poljska vlada je poduzela određene korake tako da je u razdoblju od 2007. do 2014. godine odvojila skoro 60 milijardi eura kako bi se pokrile određene obveze. Nastavili smo s istom praksom, međutim treba imati na umu da u trenutačnom razdoblju zapravo zaostajemo još dva mjeseca više nego u prethodnom. Poljska vlada je dakle iz nacionalnog proračuna platila krajnje korisnike projekta što traži određenu fleksibilnost u okviru nacionalnog proračuna. To je nešto što dovodi do problema u odnosima između nacionalnih vlada i Europske komisije. Imamo međutim dojam da Europska komisija blokira plaćanja, a da pritom zato ne daje obrazloženje, usprkos činjenici da su korisnici udovoljili svim potrebnim uvjetima da bi se plaćanje ostvarilo. Međutim, istovremeno Europska komisija i dalje ubire kotizacije, odnosno doprinose od strane država članica. Države članice sve teže i teže podmiruju te obveze. Upravo zato mi smo u Poljskoj trebali imati nekoliko rebalansa proračuna tijekom prošle godine i unijeti određene izmjene i dopune kako bi se realizirala realiziralo plaćanje preuzetih obveza posebice u okviru kohezijske politike. Najveći problem za neto platiše bila je obveza još plaćanje još višeg iznosa kako bi se pokrila ta razlika između razine preuzetih obveza i razine plaćanja. Najveća razlika očitovala se zapravo u doprinosima koje je uplatila Ujedinjena kraljevina. S obzirom na razinu e, plaćenih doprinosa, e, određeni dio država članica mogao je na neki način rasporediti ta plaćanja kroz određeni vremenski rok. Gospođa povjerenica već je spomenula kako su se stvari odvijale. Zatvaranje prethodnog razdoblja e, rezultirat će dodatnim e, povećanjem iznosa za plaćanje, a istovremeno susrećemo se i e, sa rastom obveza i činjenica je također da će i situacija u Grčkoj tražiti od nas mnogo e, veći angažman. Trenutačna situacija u potpunosti je nepredvidljiva. E, posebice moramo imati u vidu i poteškoće koje izaziva ruski embargo. Dakle, sve ćemo se više nalaziti u situaciji koju će trebati kontrolirati, kojom će trebati efikasno upravljati, što neće možda uvijek biti moguće usprkos s e, zajedničkom trudu Europske komisije i ostalih aktora. E, Grčka će vjerojatno također preuzeti dodatne obveze, a činjenica da se treba taj dug i otplatiti sasvim je jasna. Sve države članice Europske unije zapravo imaju isto stajalište. Zajednička izjava Europskog parlamenta i Europske komisije Joint Statement koja je u prilogu europskom proračunu ostavlja nam prostora za nadu. Nadamo se dakle da će europske institucije i države članice uistinu platiti svoja dugovanja. Hvala lijepa. A sada da bismo dali nekoliko primjera s terena iz stvarnog života, pozvat ćemo dva svjedoka. Za početak gospodin Jean-Noël Gaultier, koji je predsjednik odbora za europsku i međunarodnu strategiju unutar regionalnog vijeća Pays de la Loire. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Za početak želim zahvaliti gospodinu Artuiju što mi je uputio pozivnicu i dao mi ovu priliku da primjerom pokažem koje su posljedice na terenu ove činjenice da je došlo do zaostatka u plaćanjima. Dozvolite da na početku razjasnim jednu stvar. Ja sam zagovaratelj Europske unije. Neću govoriti u ime regije, određene regije, već ću govoriti u ime Europe i nastojat ću poslati jednu poruku mi koji e, podržavamo na terenu europski projekt i koji nastojimo na neki način ostvariti napredak u smislu učvršćivanja Europe na terenu, koji smo u kontaktu sa građanima, suočavamo se s jednim velikim izazovom i izazovom koji treba iznijeti kolektivno na plećima. E, regija Pays de la Loire koju ja danas predstavljam jest postala jednom od regija e, za razdoblje 2014-2020 e, koja je nositeljica i imat će jednu od ključnih uloga u animaciji, odnosno specifikaciji europske politike na terenu i vrednovanja europskih vrijednosti. Zahvaljujući europskim i strukturnim fondovima ostvareni su mnogobrojni pozitivni rezultati, međutim prisiljeni smo konstatirati da i dalje postoje duboke razlike i da ih ova kriza plaćanja zapravo stavlja u prvi plan, naglašava ih. Upravo e, zato je predsjednik naše regije obavijestio gospodina Tuisa da se radi o ozbiljnoj temi i da bismo zajedno sa svima vama zapravo željeli podijeliti iskustva, dakle s vama, europskim i nacionalnim parlamentarcima. Vratit ću se na razdoblje 2007-2014. godine, međutim da bi se stvari dobro objasnile, dozvolite da kažem sljedeće. Za razdoblje 2007 do 2014. godine prefekt regije koji je dakle bio kao i svake godine osoba od koje se tražilo da napravi reviziju vezano uz e, odobrena sredstva za plaćanja, e, utvrdio je da smo već 2012. godine zapravo krenuli sa kašnjenjem, posebice vezano uz plaćanja i sredstva koja dolaze iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajem godine, za razdoblje 2012. 2013. godine, dobili smo e, podatke da se s plaćanjem kasni 144 dana, što je znatno zakašnjenje Evropska Europska komisija nije poštovala e, članak 87. E, u kojem stoji da komisija mora isplatiti sredstva u razdoblju od dva mjeseca. Kasnije, u tom istom razdoblju, ovom problemu do, pridružilo se i kompletni, kompletno prekidanje plaćanja vezano za nadolazeće razdoblje. Mislim da vam uopće ne trebam niti posebno naglašavati da to kašnjenje i prekid u isplatama zaista izaziva problem u cijelome lancu. S jedne strane to je problem kod nadležnih tijela koja su zadužena za upravljanje sredstvima i isplatu sredstava korisnicima. To je naravno problem koji također izaziva poteškoće i korisnicima koji e, ne dobivaju sredstva na koja imaju pravo, ali isto tako to je problem i za Europsku uniju, zato što se radi o situaciji koja definitivno nije pogodna za vrednovanje E, namjera Europske unije niti za ostavljanje dobrog dojma kod europskog građana. U to razdoblje regija Pays de la Loire bila je samo posrednik, nije bila e, i nositelj isplata. E, to je bio prefekt, ali odlučila je ipak ostvariti određeni napredak tako da izvoju određena sredstva kojima će se na neki način premostiti ovaj jaz koji je nastao zbog kašnjanja i kako se zapravo ne bi dovelo u pitanje provedbu određenih e, projekata. Dakle, govori se o razdoblju od 2007. do 2014. godine. Za razdoblje od 2014. do 2020. godine treba uzeti u obzir i financijsku realnost e, administrativnih e, jedinica u Europi i ponovno imam u, i u Francuskoj i ponovno imamo situaciju gdje kasne plaćanja i moramo kontastirati produljenje rokova plaćanja subvencija. Vidimo da je teško provesti propise e, koji su na snazi. Gospodina tu je govorio o tome, to je nešto što živimo iz dana u dan, a ne trebamo niti govoriti o čitavom nizu kontrola koje se provode na terenu i koje su istovremeno europske i institucionalne međusobno nisu povezane, odnose se na projekte koji se sufinanciraju od strane Europe i to za razdoblje 2007-2014. godine. Dakle, sve to zapravo me navodi na pomisao da možda nemamo kolektivnog kapaciteta da e, ispoštujemo razumne rokove za plaćanje. razvoj e, situacije e, sa subvencijama zapravo je istovremeno doveo do poteškoća ne samo e, za korisnike, već isto tako i za tijela koje upravljaju sredstvima. Naravno, ja ne dovodim u pitanje nužnost i važnost provođenja kontrole nad subvencijama, poticajima koje isplaćuje Europska unija, ali istovremeno dozvolite da skrenem pozornost na ekstremnu razliku koja postoji u e, isplati sredstava i potrebe da se e, novac vraća u proračun što je prije moguće te da se provodi efikasna kontrola. Mi kao tijela koja upravljaju financijama moramo uzeti u obzir prethodno financiranje, dakle avanse koje isplaća Europska komisija, to je nešto što zapravo sada predstavlja određeni rizik, posebice u kontekstu dobrog e, zdravog upravljanja financijama. Vrlo je važno da se što više približimo korisnicima i ja se bojim da će se izgubiti taj e, značajni e, čimbenik koji predstavlja europska subvencija a istovremeno govorimo o korisnicima koji bi trebali e, predstavljati jedan od glavnih faktora rasta. Mali korisnici koji pokušavaju ostvariti napredak tijekom e, niza godina uz pomoć određenih subvencija na koje imaju pravo, sada dolaze u situaciju gdje se zapravo nalaze u opasnosti, opasnosti da će izgubiti investicije. To je slučaj za veliki dio administrativnih jedinica u Europi, nešto što može imati negativan učinak na rast u Europi. Dozvolite da vam dam dva konkretna primjera kojima ću ilustrirati ovu situaciju e, i s kojima je imao posla e, administrativna jedinica iz koje ja dolazim. Prvi se odnosi e, na klaster koji predstavnik akademske zajednice i industrije 41 milijun eura uz određeno sufinanciranje e, Fonda za europski razvoj. 2007. E, godine su preuzete obveze. Zadnja isplata datira e, iz srpnja 2014. godine, što je sedam godina nakon pokretanja projekta. Druga stvar odnosi se na željezničku liniju kod Brijana Dakle, prvi projekt predan je 28. ožuka 2011. godine i tada je izvršena isplata od samo 60%, dok je otvaranje linije e, zapravo organizirano prije više od godinu dana, ostatak sredstava još uvijek nije isplaćen. Dakle, naravno, postupak traženja financije isplate je dugačak i kompleksan i naravno postoji i određeni drugi elementi koji su doveli do usporavanja isplate. međutim, sredstva koje je trebalo isplatiti bila su zaista velika, a obrazloženja eh, su vrlo kompleksna i teško ih je u potpunosti shvatiti. Dakle, zaključno, Dozvolite da kažem sljedeće. Sve je to zapravo dovelo do situacije u kojoj e, tijela nositelji i administrativne jedinice zapravo grcaju pod vrlo teškim financijskim teretom i zapravo administrativne jedinice e, snose najveći dio tog financijskog tereta. Istovremeno, tu su kontrole prekidi isplate sredstava, provođenje kontrola, sve je to što zaista dovodi e, i državu i administrativne jedinice e, u e, vrlo velike poteškoće. Države članice danas su u situaciji kada moraju poštovati makroekonomske uvjete koje nameće Europska unija svojim članicama, a posebice vrlo specifičan okvir i vrlo drastičan okvir e, koji nameće javni deficit. Meni je jasno da je teško pronaći operativna rješenja e, na relaciji Europske unije države članice. Dozvolite da kažem da za mene akteri s terena su zapravo i branitelji Europske unije njihovih vrijednosti s terena e, su zapravo ljudi koji ne razlikuju, ne prave razliku između obveza jednih i drugih. Europa je za njih cjelina. I zbog toga mislim da je nužno da zajednički riješimo ovaj problem vezan uz eh, isplaćivanje subvencija i sredstava iz strukturnih fondova. Zahvaljujem gospodinu Artuiju na inicijativi. Zaista ste omogućili da se jedna vrlo važna tema stavi na dnevni red. Na tome vam zahvaljujem i želim samo reći da je PI de la Loire spremna e, raditi na ovom pitanju i e, na terenu. Već smo e, krenuli s nekim eksperimentalnim mjerama i nadam se da ćemo pronaći način da ostvarimo napredak za Europu u administrativnim jedinicama i pomoći našim građanama. Hvala lijepo gospodine Gotje na ilustraciju ovog jednog e, konkretnog primjera i na štetama koje se osjećaju na terenu zbog kašnjenja u plaćanju. E, sljedeći govornik je gospodin Santos Jorna, on je gradonačelnik Arolo de la Luz, Ekstremadura, Španjolska. E, gospodine Jorna, imate riječ. Presidente, buenos días, señorías. Hvala lijepa. Dame i gospodo, najprije želim zahvaliti e, na pozivu da danas dođem i predočim e, ovaj konkretni primjer iz Španjolske što se tiče primjene europskih fondova u našoj lokalnoj e, jedinici uprave. Govorit ću nešto i o mojim pogledam, pogledima o mogućim promjenama e, kako bi se e, situacija poboljšala. Želim najprije čestitati na ovoj izvrsnoj ideji e, da se ova rasprava uopće održi u Europskom parlamentu. To je vrlo važno za europske građane. Mislim da je vrlo važno da budemo vrlo bliski našim građanima i e, jer mi zapravo njima trebamo prenijeti poruku o tome što se e, kako, kako se odvija suradnja između europskih institucija i lokalnih tijela vlasti. A sada jedan primjer dakle iz e, Ekstremadure u Španjolskoj. To je jedina regija koja je jedna od konvergencijskih regija zapravo nije najmanja, zapravo je jedna od najvećih takvih regija. Dakle, stvarnost u mom selu, u mom mjestu ista je kao i stvarnost u cijelom nizu drugih e, sela i mjesta u Europi. Mi smo prošle godine imali 52 e, dvije rođene bebe e, to je prilično visoka, visok natalitet mislim da to dosta govori o našoj budućnosti mislim da je to vrlo važno moramo dakle razmišljati o javnim e, uslugama kao što su knjižnice i slično što mora osigurati kvalitetu života u našem području Broj nezaposlenih se međutim udvostručio, a to su bili ljudi koji su radili u poljoprivrednom sektoru. 1970. godina to je e, u našem e, u našem dijelu Španjolske ojačao je građevinski sektor e, na račun poljoprivrednog sektora i to je dovelo kao do krajnje posljedice do velike nezaposlenosti. Naši građani žele živjeti pristojnim životom i vrlo je važno da svi imamo jednake mogućnosti. Pozitivni učinak koji Europa može imati na sela kao što je moje e, je velika. Europski fondovi su vrlo važni e, zapravo dolazi do promjene e, života jer e, mijenjaju se zanimanja, mijenjaju se poslovi koje ljudi rade. Uz pomoć Europske unije mi sada počinjemo e, veću pažnju posvetiti bio poljoprivredi, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji kako e, ne bismo samo eksploatirali zemlju nego kako bismo održavali e, kako bismo imali što ostaviti budućim generacijama moramo osigurati da mladi ljudi imaju mogućnost prodati proizvode koje proizvode mi također gradimo cijeli, cijeli niz javnih usluga kao što su na primjer dječji vrtići briga za starije osobe i dajemo veliku pozornost, e, pridajemo veliku pozornost stvaranju novih radnih mjesta. To se događa uz podršku Europske unije. Kultura i sport sada su postali e, nešto čemu pristup imaju svi, a ne samo privilegirani slojevi. E, sada se sada su naša lokalna kina, na primjer, modernizirana a to omogućuje tisućama mladih ljudi iz našeg područja da se na primjer i bave sportom i koriste kulturne e, usluge i slično. Mi imamo i dosta dobar nogometni klub koji, je, koji igra u drugoj lizi. Imamo i ženski nogometni klub. Kao što vidite sve to dokazuje važnost E, dostupnosti e, istih mogućnosti za sve. Sudjelovanje građanja je pritom za nas vrlo važno. 2014. E, imali smo 52 lokalne udruge i sad imamo 200 novih poduzeća koja su osnovana čak i u uvjetima ekonomske krize. Potrošili smo 100 milijuna eura na obrazovanje kako bi naši građani bili bolje obrazovani, bolje e, stručno obrazovani kako bi bili konkurentniji. E, pritom se trudimo uključiti nezaposlene i imamo fond koji e, treba osigurati da svi naši građani imaju pristup e, odnosno imaju struju i imaju e, da su im pristupni e, lijekovi i zdravstvena skrb. Dakle u prošlom periodu mi imamo porast javnih izdataka i pritom se zadužujemo. E, čak jedno malo područje, jedno malo selo mi tražimo da svi ulože jednake napore kako bi se poboljšao način kako se troši novac iz europskih fondova. E, građani iz dijela Španjolske u kojem, iz kojeg ja dolazim, međutim nailaze na jednu vrlo važnu prepreku. Kako je moguće da novac iz fondova za nezaposlene kasni mjesecima? Mi moramo platiti učitelje koji podučavaju našu djecu. E, novac iz fonda za jamstvo mladima stiže sa zakašljenjem i pitanje je kako je to moguće e, biološka poljoprivreda e, također pati zato što nam novac kasni i po godinu dana to ima vrlo negativan učin, učinak jer i naša lokalna tijela vlasti kasne sa svojim plaćanjima. E, što se tiče zdravstvene skrbi i mi surađujemo sa Danskom, Hrvatskom, Italijom. Međutim mi nismo na kraju dobili sredstva od Europske komisije, odnosno dobili smo ih sa godinu i pol dana zakašnjenja. Dakle, to su projekti koji imaju utjecaj na svakodnevni život naših građana. Dakle, pitanje koje postavljam je sljedeće. Kako je moguće da projekt e, koji se e, financira uglavnom iz europskog novca i kojim se pokušava sagraditi e, Eh, inkubator za nove poduzetnike da se da taj novac eh, kasni i mi smo se morali zadužiti i to za velike iznose dok smo čekali da novac stigne iz eh, Europskog fonda. Također pitam kako je moguće da novac koji nam dolazi u Španjolsku preko španjolske vlade i regionalnih vlada gdje mi tražimo od njih da financiraju naše lokalne projekte, ali upravljanje tim projektima postaje vrlo važno, e, teško zbog kašnjenja e, plaćanja. Kad se pogleda situacija u kojoj su lokalna e, tijela vlasti Eh, u eh, Španjolskoj i drugdje u Europi mi zapravo eh, vrlo predano radimo kako bismo stvorili nove mogućnosti za naše građane i taj naš cilj je nešto čemu europski fondovi moraju doprinositi to je od bitne važnosti i taj novac koji stiže iz Europe je bitan za postizanje konvergencije taj novac nije nije važan samo za krajnje korisnike i to je iz nekoliko razloga. Dakle, e, postoji problem da e, lokalna tijela vlasti kasne sa plaćanjima jer novac stiže do lokalnih tijela vlasti sa ogromnim zakašnjenjima. Dakle, to dovodi do problema sa likvidnošću i to dovodi do ogromnih problema na terenu i ogromnih problema sa realizacijom lokalnih projekata, jer nema novca koji je potreban da se ti projekti realiziraju. Krajni korisnici tih fondova, na primjer lokalna tijela vlasta, na primjer ne mogu uopće realizirati E, neke dijelove projekata ili se moraju zaduživati kako bi ih realizirali. Gotovo sve investicije u takve e, projekte, čak i ako e, ih se financira iz europskih fondova, često dolaze u situaciju da zapravo lokalna tijela vlasti odbijaju takvo sufinanciranje jer lokalno gospodarstvo ne može zapravo preuzeti taj rizik u mnogim slučajevima e, možete ustanoviti da se novac ne troši na projekte koji bi bili zapravo e, e, Gospodarsko, gospodarski prioritet nego na projekte koji koje biraju neke političke skupine. Mi imamo situaciju gdje nemamo ispravnu valorizaciju projekata na koje se novac troši na lokalnoj razini. Dakle, cijelo, to pitanje koje pogađa e, regije kao što je moja u Španjolskoj i u cijeloj Europi je od ključne važnosti, od ključne važnosti da evropske Europski zakonodavci se pobrinu za e, to da se sa plaćanjima iz europskih fondova ne kasni kako bismo osigurali dakle moramo imati i vrlo stroge propise kad se radi o e, kontroli trošenja tog novca moramo inzistirati na tome E, da međutim se plaćanje izvrše na vrijeme kako se lokalna tijela vlasti ne bi morala zaduživati i ali moramo i osigurati e, da se novac troši na optimalan način i da lokalna tijela vlasti ispune sve zahtjeve međutim oni ne smiju biti ti koji će plaćati cijenu zato što e, novac iz europskih fondova pristiže presporo. Vrlo je važno da se o projektima odlučuje na temelju objektivnih kriterija. Važno je da postoje preduvjeti koji osiguravaju transparentnost i uključenost građana – to je osobito važno kad uspoređujemo situacije u različitim regijama i kada uspoređujemo regije. Važno je da pratimo na koji način se novac troši i učinkovitost procesa sufinanciranja. Bitne su periodične evaluacije projekata e, koji su predloženi, odnosno E, realizirani kako bi se vidjelo kolika su, do kolikih kašnjenja u plaćanjima je došlo. Također je važno ustanoviti ko je odgovoran što se projekti nisu uspjeli realizirati. Ako pogledate područja kao što je moje, gdje smo morali čekati mjesec i više dana na plaćanja e, predsjedatelj traži da govornik završi. Dakle, očito je da nešto ne ide kako treba jer lokalna tijela vlasti ne mogu platiti, e, izvršiti plaćanja jer čekaju novac iz Europe. Bitno je da E, dakle važno je reći da tu nešto ne ide kako treba i e, lokalna tijela vlasti se ne usuđuju biti sufinancijeri za neke projekte jer se ne usuđuju jer, jer e, nemaju povjerenja da će novac iz Europe stići na vrijeme. Moramo osigurati da su naša sela naseljena, naše ulice i trgovi i zato je važno da donosimo dobre odluke jer one će imati utjecaj na živote tisuća i milijuna građana cijele, cijelo, diljem Europske unije. Ako želimo vratiti dostojanstvo europskim građanima, moramo onda e, povećati njihovo povjerenje. Hvala lijepo. Moram vas obavijestiti da će se malteški prijevod ipak osigurati e, do e, kraja sastanka, a gospođa povjerenica ostat će s nama do 12.45. Naime, gospođo povjerenice, vi znate da komisija u ovoj situaciji e, čini e, što god može, ali čuli smo sada tri svjedočanstva, tri primjera koja ukazuju e, na ukazuju da je jako važno za vlade da pojasne svoju poziciju. Dakle, najprije ću dati riječ gospođi Grasleu koja je predsjednica odbora za proračunsku kontrolu u parlamentu. Izvolite. Gospođo povjerenice, e, meni je bilo vrlo zanimljivo ovo što smo sada čuli. E, to je nešto čime se svakodnevno bavimo. Ja sam izvjestiteljica za e, proračun 2013. i želim vam podasreti nekoliko brojki. E, mi se e, brinemo, zabrinuti smo i zbog e, upravljanja na nacionalnoj razini i molim vas da se pobrinite oko toga jer to ima financijske područje na financijskom području. Imamo oko 200 milijuna eura gdje ne možemo garantirati za plaćanja obveze koje su preuzele države članice u Španjolskoj je na primjer 150 milijuna, u Francuskoj 200 milijuna, u Velikoj Britaniji 118 milijuna, u Grčkoj oko 70 milijuna. Radi se o direktnim plaćanjima. E, imamo ukupno dakle brojke mogu nabrajati u drugim područjima kod strukturnih E, strukturnih fondova u području poljoprivrede imamo e, gre, postotak greške od 0,67%, međutim to je naraslo na 5,66%. To su neprihvatljive promjene i zato vas molim da se pobrinete za kontrolne sustave u zemljama članicama. U području e, ruralnog razvoja imamo 450 e, milijuna eura koji su isplaćeni u 453 milijuna, ali nijedan, nijedan euro nije e, došao do krajnjih korisnika u e, Bugarskoj, Rumunjskoj i tako dalje. Ovo što je gradonačelnik upravo iznio prikazuje e, tu sliku, ne moramo sada e, sve brojke iznijeti. Dakle, molim vas da se pobrinete oko kontrolnih mehanizama u zemljama članicama jer je to veliki problem. Hvala. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Potrebna nam je e, kontrola, ali ne smijemo istovremeno usložiti e, taj e, sustav. A sada dajem riječ gospodinu Akmanu. Gospodine predsjedatelju, mislim da vjerodostojnost nije u pitanju samo kad nisu plaćeni računi, nego se i postavlja pitanje da li kod mnogobrojnih projekata koji se financiraju iz različitih fondova, radili se o agrarnim ili socijalnim ili kojem drugom području, da se zapravo jer tu se ponekad radi o, manje od 100.000 tisuća eura koji su u pitanju, u mnogim slučajevima se postavlja pitanja da li e, je, da li bi Europska unija svoje programe trebala oblikovati tako da kao što danas e, raspravljamo da oni daju jedan prepoznatljiv doprinos e, našoj infrastrukturi kao što je već rečeno, ako bi ta sredstva trebali služiti e, porastu našeg gospodarstva, onda je u tome prepoznatljivo da ne mogu da zapravo se tim sredstvima otvaraju mogućnosti za nacionalne parlamente. A kao treće, strukturne reforme, e, sredstva treba koncentrirati i upotrebljavati tamo gdje mogu postići svoj cilj. To bi po mom mišljenju poboljšalo vjerodostojnost Europske unije i smanjilo pitanja e, e, otvorenih računa. Merci. Hvala lijepo. Gospodin de ima riječ. E, hvala lijepo prije svega. Želim e, zahvaliti E, predsjedniku komisije što je se uopće želio e, pozabaviti ovom temom. E, radi se zapravo o iznosima koji su velike, 3 milijarde eura, a govorili smo i o poteškoćama koje jedinice lokalne samouprave susreću kada je riječ o kašnjenju plaćanja od strane Europske unije. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na spor. Postoje li do dana današnjeg nekih sporova ili zahtjeva za kamar zbog, zbog kašnjenja plaćanja e, ili e, se radi o klasičnim kašnjenjima u plaćanju i nema nikakvih sporova u tom pogledu. A drugo pitanje je vezano za prirodu e, programa koje pogađaju ta kašnjenja. Dakle, Imamo jedan dokument o velikim tipovima programa, međutim mi bismo željeli više detalja, odnosno saznati koji su to razlozi zbog kojih dolazi do kašnja. Dakle, nešto više detalja bi nam bilo potrebno. Hvala lijepo. Sada riječ ima gospodin Sulfrid. Hvala vam predsjedatelju, zahvaljujem povjerenici na spremnosti da se uključuju u angažman s nama, kolegama iz parlamenta i nacionalnih parlamenta u raspravljanju ovog važnog pitanja. Zahvaljujem i predsjedniku Artuiju na vrlo riječitoj prezentaciji stanja stvari i toga sa čime se susrećemo. Isto tako zbog precizne e, prezentacije situacije tijekom pregovora s vijećem koje je završila konačno sa dogovorom oko ovogodišnjeg proračuna. Činjenica e, naraz da se bavimo sa problemom neplaćenih računa sa kolegama iz nacionalnih parlamenta pokazuje da prepoznajemo ulogu i korist koju oni mogu dodati ovoj raspravi kako bi se riješilo pitanje neplaćenih računa. E, istina je, naravno da smo prošle godine uspjeli, kao što ste e, dobro rekli, stabilizirati problem, ali još nismo došli do jednog održivog rješenja. I proračunska kriza koju smo izbjegli, zadnji tren, krajem 2014. mogla bi se ostvariti ove godine, sljedeće godine, u bilo kojem trenutku. I primjeri koje smo u prošlosti vidjeli sa europskim programima koje se ne može isplatiti, primjerice Erasmus 2013. To je opasnost sa kojom smo suočeni. Zbog toga smatram da je naša dužnost kao zastupnika europskog i nacionalnih parlamenta konstruktivno se angažirati u iznalaženju jednog održivog dugoročnog rješenja problema e, kašnjenja plaćanja. A to može biti samo jedan stvarni sustav vlastitih resursa koji je jednostavan i transparentan. Zbog toga bih volio da malo razmotrimo i povjerenice bih sretna kada biste mogli svoje stajalište nam reći o tome da li bi dugoročno rješenje nedostatka plaćanja moglo se pronaći unutar trenutnog postojećeg zakonskog okvira, a druga je stvar koja je stajalište komisija ulozi e, koju nacionalni parlamenti mogu odigrati u rješavanju ovog problema nedostatka sredstava. I to osobito uzevši u obzir različite odnose koje nacionalni parlamenti imaju sa svojim vladama u 28 država članica. Hvala. Merci. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Ani Nadraži. Hvala vam, predsjedniče. I ja sam zadovoljan što vam se mogu obratiti danas kada su predstavljeni svi parlamenti, vrlo lijepo što možemo izraziti stajalište Španjolske, njenu posvećenost Europskoj uniji. Tijekom jutra raspravljali smo o kompatibilnosti ili nekompatibilnosti mjere štednje sa politikama rasta i zapošljavanja. Ja sam željela istaknuti napore koje je Španjolska, cijela Španjolska uložila u otplatu svojih dugova i smanjenje svog javnog deficita. Istodobno ona pokušava povezati tu obvezu sa fiskalnom konsolidacijom te strukturnim reformama. Na taj način e, španjolska ekonomska situacija doista se preokreće na bolje. Španjolska je bila e, prva u recesiji, a pretvara se u predvodnicu u stvaranju e, radnih mjesta i gospodarskom napretku, a to je zahvaljujući strukturnim reformama povezanim sa čvrstom posvećenosti proračunskoj konsolidaciji. Dakle, željela sam reći da smo potpuno posvećeni Europskoj uniji, a isto tako da vjerujemo da uz politike fiskalne konsolidacije također moramo ponovno aktivirati gospodarstvo cijele Europe, a to možemo učiniti samo kroz politike rasta i poticaja. I zbog toga smatram da e, je vizija španjolskog gradonačelnika o potrebi nastavka rada na strukturnim reformama, nešto što je e, vrlo važno, isto tako korištenje strukturnih fondova može učiniti veliku razliku u Španjolskoj. Hvala. S obzirom na ograničeno vrijeme koje gospođa povjerenica ima na raspolaganju i koje mora otići u 12.45, sada bih joj želio dati riječ kako bi mogla odgovoriti na ova preliminarna pitanja koja su postavljena. Uh, Hvala vam i ispričavam se jer imam daljnje obveze. Tako da mislim da ne bi bilo pristano da se ne pojavim na njima. jedna digresija samo. Jedan od mojih zadataka kao potpredsjednice za ljudske resurse je da se pobrinemo da nastavimo raditi na cilju uključenosti i da dođemo do 40% e, žena e, na višim tijelima u komisiji do kraja ovog mandata zbog više produktivnosti i boljih rezultata. I, dakle, jedna kratka opaska, bilo je vrlo zanimljivo čuti u komentarima gradonačelnika naglasak na uključivost do te točke da imaju e, nogometne klubove i muške i ženske. Dakle, e, sretno svim sportskim natjecanjima. No, ozbiljno govoreći, prvi komentar koji smo danas čuli bio je zapravo i najvažniji. A to je ključnost ponovne izgradnje povjerenja. Povjerenja naspram naših građana. I to po pitanju vrijednosti Europe, pouzdanosti Europe, isto tako pitanje plaćanja računa je sastavni dio tog ponovnog zadobivanja povjerenja. Ne radi se o samo pojedinačnim projektima, već o zajedničkom općem dobru snažne Europske unije. I iz tog razloga pitanje svođenja nedostatka sredstava na jednu razinu koju možemo upravljati najkasnije do 2016. je nešto što doista vrlo ozbiljno shvaćamo. Rekli bih samo e, četiri komentara kao odgovor na intervencije koje smo čuli. E, prvo je što se tiče kašnjenja plaćanja. Čula sam neke dramatične primjere tih kašnjenja i svaki puta kada do toga dođe, to utječe na nekoga. Možda poslovnu zajednicu, možda kamatne stope koje je potrebno e, otplatiti i radi se o novcu naših poreznih obveznika koji bi je mogao biti bolje iskorišten. No, nažalost, ta kašnjenja su proizvod više čimbenika. Komisija Najduže kašnjenje koje smo imali je pet mjeseci, a čula sam da se spominje da godinu i pol dana računi nisu bili plaćeni. Zbog čega? Zbog toga što imamo vrlo složen e, sustav prenosa sredstava. Od trenutka kada mi zaprimimo e, zahtjeve, e, kada se novac pošalje u središnje vlasti regionalne do krajnjih korisnika i iz cijelog niza razloga može doći do kašnjenja u tim isplatama. Naša obveza zajednička je stvoriti mogućnost za pojednostavljenje tog procesa. No ono što me vrlo brine je da svaki put kada dođe do neke inicijative za pojednostavljenje, dobro se počne raditi na tome, no zatim počne cijeli niz razmatranja, vječanja, parlament, vijeće i do kraja stvar se čak možda i zakomplicira umjesto da ju se pojednostavi. A to je nešto što moramo privesti kraju. I s naše strane mogu vam reći da postoji odličnost da pojednostavljenje znači upravo to. Da se počinje od nečeg složenijeg i završava s nečim što je jednostavnije. Ne može ići u suprotnom smjeru. Moram priznati da sam prije radila dugo u svjetskoj banci, velikoj organizaciji i mislila sam da znam sve o birokraciji da me ništa ne može iznenaditi. No to je bilo potpuno krivo. Zaključila sam da mi imamo vrlo nepotrebne komplikacije do te mjere da štete naše vjerodostojnosti i da štete povjerenju koje postoji osim što naravno štete projektima. No, uvijek je potrebno e, dobra volja. Dakle, ukoliko želimo nešto učiniti po tom pitanju u Europskoj uniji, svi moramo sudjelovati i kako bismo služili našim građanima, potrebni su nam procesi koji će jamčiti rezultate, ali ne više od toga, jer vrlo često stremimo ka perfekcionizmu što šteti našoj praktičnosti. I odlični smo riješiti procese brzo i zaključujemo da bez određenog procesa ne možemo raditi svoj posao, no to istodobno može neke stvari učiniti suvišnjima. I moramo se usredotočiti na onu prvu kategoriju, na one stvari koje su osnovne i koje doista moramo obaviti. I nadam se da ćemo dobiti vašu podršku kako bismo doista mogli doći do te točke pretjerano reguliranje u državama ili gold plating je jedan veliki problem. Vidjela sam da je potrebno 40 postupa potpisa za odobrenje isplate. I to slučaj gdje bi četiri potpisa bilo dovoljno. A mogu reći da preostalih 36 potpisa ne dolaze od strane komisije. Već u tom višeslojnom, kroz tog višeslojnog sustava. Nije li to zato što je zapravo administracija preobimna i zato što apsolutno svatko želi e, imati svoj dio kolača usprko složenosti? Da, da, dobro znamo da kada je previše babica, kakvo je dijete. I mislim se da tu moramo biti mnogo discipliraniji. I onda će možda biftek biti kakav treba biti. My second point is uh, Dakle, moj sljedeći komentar tiče se osjećaja da lokalna tijela i krajnji korisnici zapravo preuzimaju većinu negativnog utjecaja na sebe. I mislim da zbog toga i naglašavamo toliko usredotočenost na rezultate. Naime, ono što moramo početi dosljednije raditi je da prije svega vidimo što se dovodi u pitanje. Što ćemo izgubiti ukoliko svoje programe ne provedemo učinkovito. I svi govornici na određeni način naglasili su postavljanje jasnih ciljeva, jasnih prioriteta i vrlo važno da to sve učinimo transparentnim za građane. Jer najbolja kontrola u financijskom smislu e, jest transparentnost i odgovornost koja iz toga proizlazi. Što je ovdje veliki problem i bit će zanimljivo vidjeti kako to riješiti. Mi smo zapravo vrlo transparentni. Čak smo toliko transparentni da vrlo detaljno sve izlažemo i na kraju ne vidimo šumu od drva. Ne možemo pronaći ono što nam je potrebno zbog toga što postoji toliki broj pretjeranih detalja, govorimo o tim višestrukim kontrolama, nadzorima, moramo jednostavno pronaći bolji način da se sa time nosimo. Treći komentar. To se tiče ključnosti načina razmišljanja da postoje makroekonomski zahtjevi, e, moramo biti jasni što se tiče financijske održivosti u EU, ali to sve mora biti uravnoteženo sa snažnim naglaskom na rast. Isto tako dodala bih i borbu protiv nejednakosti, a u novoj komisiji to je doista snažan osjećaj koji svi dijelimo i sigurna sam da ste to čuli od predsjednika Junckera e, i od mojih kolega također. Posljednji komentar, imali smo pitanje o tome mogu li dugoročna rješenja se pronaći unutar trenutnog okvira. Naravno, mi možemo dovesti ravnotežu e, svoje računovodstvo, možemo to učiniti ukoliko prepoznamo ograničenja trenutnog financijskog okvira. Drugim riječima, ne možemo se obvezati na previše toga, moramo biti oprezniji u našim preuzetim obvezama, ali da, knjige možemo uravnotežiti, no to nije stvarno pitanje. Pitanje imamo li odgovarajuće prioritete i da li je naš proračun usklađen s tim prioritetima. Netko je rekao zbog čega nemate veće projekte, a ne e, multiplicirate male sitne projekte. Ne mislim da se zapravo radi o veličini imamo male projekte koji stvaraju velike socijalne prednosti, kao što smo čuli od naših govornika. No više se radi o tome imamo li jasnoću koja svrha i jesu li resursi usklađeni sa tim jasnim ciljevima. I konačno, možemo li sve to skupa uspješno obaviti uh, u skladu sa trenutnim načinom na koji prikupljamo novce čega 80%, preko 80% doprinos dolazi od e, bni država članica i to kroz jedan vrlo složen ogorčen, e, ogorčenu borbu u pregovorima. Moj odgovor je da mislim da ne. Moramo poboljšati pregovarački okvir kako bismo dobili usklađenost i jasnoću ciljeva i to u mnogo manje neprijateljski način nego što sam proživjela tijekom svojih prvih pregovora oko proračuna. Na svu sreću, oni su bili uspješni, no za budući uspjeh moramo imati jasne ciljeve, biti usklađeni oko prioriteta i stvari držati jednostavnima. Eh, hvala. Ne bih želio pretjerano zlorabiti eh, vašu prisutnost niti vas eh, zadržavati. Imali kakvih sporova? Dakle, bilo je pitanje je li i koji poduzetnik pokušao pokrenuti spor protiv komisije? Trenutno ne znam ni za kakav pravni postupak protiv komisije. Znam da su postali određeni izazovi na lokalnoj razini vezano uz napredak, no koliko ja znam nije došlo ni do kakvog pravnog slučaja protiv komisije. Jesam li u pravu? Dakle, činjenica što još nema takvih slučaja, eto ne znam, možda dok mi ovdje sjedimo se nešto je već pokrenulo. Dakle, činjenica što takvih slučajeva nije došlo, ne bi nas trebalo držati u nekom samozadovoljstvu. Mi imamo obvezu platiti svoje račune i imamo 25 milijardi duga. Čuli smo neke primjere što zapravo znači kada se ne isplaćuje tih 25 milijardi. Hvala. Računamo na vas, gospođo, da ćete pojednostaviti proceduru, a i države članice imaju posao koji trebaju odraditi, jer nije jedina koja pridonosi ovoj složenosti. Vrlo često su i e, lokalne samouprave i države zapravo e, te koje imaju udio u stvaranju histerije i složenosti. Hvala vam lijepa. Što se tiče ostalog, u velikoj mjeri polažemo nadu u reviziju e, višegodišnjeg financijskog okvira. Nadamo se da to neće biti samo zadaća koju je vijeće preuzelo u vrijeme donošenja prorač, višegodišnjeg financijskog okvira kako bi progutalo tu gorku pilulu i riješilo, ga, riješilo je se, već da će to zaista e, biti nešto što će se riješiti. Nadamo se da će u trenutku te revizije države članice učiniti što je potrebno kako bi riješilo ovaj problem plaćanja jer došli smo zapravo u situaciju nemogućeg i vi ste rekli, e, gospođo povjerenice, da je ravnoteža ugrožena. Hvala vam, hvala lijepa. A sada dajem riječ onima koji su se zapisali na popis govornika. Ispričavam se, li ne uspijevam izgovoriti točno vaše ime. Gospodin Žurković. E, vrlo korektno izgovoreno, poštovani predsjedavajući. E, sasvim e, jasno da kriza dugovanja djeluje na gubitak vjerodostojnosti. Ono što je još važnije na samo efikasnosti realizacije projekata i stimulaciju za prijavljivanje za daljnje projekte. Sigurno da bi revizija koja će se raditi na višegodišnjem financijskom okviru trebala imati naglasak na reviziji učinkovitosti i da bi to trebao biti jedan kontinuirani tijek i posao kako bi se lakše radile korekcije i naravno pripremalo onda za sljedeći financijski okvir. Jedna od e, mjera koja može u ovom trenutku pretpostavljam e, biti pomoć ali ne i konačno rješenje jer konačno rješenje plaćanja dugovanja to je korištenje e, razvojnih banaka zemalja članica. Poznato je da svako dugovanje u gospodarstvu uzrokuje i plaćanje određenih kamata, takozvanih zateznih. Mi u ovoj situaciji očito imamo mogućnost da nitko ne naplaćuje kamate od strane e, prema Europskoj komisiji prema tome e, nalaženje načina za rješenje preko e, investicijskih banaka razvojnih banaka bi bilo nešto koje bi ubrzalo procese i pokazalo da znamo biti vrlo pragmatični operativni i dobronamjerni u rješavanju problema i samo kratko e, mjere europske centralne banke utjecaj na proračun održivost i ravnotežu mislim da je isto jedna od bitnih tema koje bi se mogle raspravljati jer sigurno da ima velik utjecaj i pretpostavljam da e, postoje izračuni multiplikacijskih efekata i za zapošljavanje i za otvaranje novih radnih mjesta, a to je naravno i održivost sutra proračuna. Hvala lijepo. Gospođa Eder ima riječ. Ona je izvjestiteljica za proračun za 2015. godinu. Hvala lijepo, predsjedniče. Na sastanku koordinatora smo odlučili staviti ovo na dnevni red i mislim da smo željeli imati raspravu sa kolegama iz nacionalnih parlamenta o tome koje bi mogli biti rješenje za stvarni problem e, neplaćanja računa i da vidimo kakva je situacija na terenu. Bilo je vrlo zanimljivo čuti od naša tri govornika iz prve ruke te priče što se zapravo događa, kakav je utjecaj tih neplaćenih računa na naše regije, a nakon toga da zajedno razmislimo koja bi mogla biti zajednička rješenja. Sa stajališta Europskog parlamenta pokušati pronaći podršku iz nacionalnih parlamenta je potrebno. Kao što smo malo čas e, čuli, postojale su velike poteškoće u dogovaranju proračuna, ne samo za 2015. već još od 2010. nadalje, jer čak iako na papiru parlament eh, je u istom položaju sa vijećem kada pokušavamo dogovoriti proračun, stvarnost nije takva. Stvarnost je zapravo drugačija, postoji određeni sukob sa vijećem, vijeće nameće svoje kriterije, svoje iznose i pravo je pitanje zapravo kako se oduprijeti pritisku vijeća. Dakle, jasno je da se moraju promijeniti ne samo način na koji vodimo pregovore, već i način na koji zapravo financiramo proračun, jer tu leži stvarni problem. Zbog toga je vrlo važno za sve nas ovdje i naše kolege u nacionalnim parlamentama, parlamentima da budemo svjesni što se zapravo događa sa neplaćenim iznosima. Jer postoji pritisak nacionalnih vlada e, koji se mora prenijeti na vijeće. Vijeće također mora shvatiti da se radi o vrlo važnom proračunu, proračunu za investicije i postavlja se pitanje je li logično da imamo veliko, veliki teret iz prošlosti, dok je zapravo nezakonito imati neplaćene račune. Europska unija e, ne smije imati deficitni proračun. Dakle, prvo što moramo učiniti je zatražiti pomoć naših kolega iz nacionalnih parlamenta kako bi oni izvršili pritisak u svojim odborima, parlamentima kod kuće i također kako bi zatražili vlade da učine sve što mogu kako bi se pobrinule da možemo nastaviti funkcionirati s našim proračunom. Čuli smo i niz komentara o kašnjenju plaćanja i o tome postoje kakve kazne za to. Zapravo mi plaćamo kamate, zatezne kamate na neplaćanja. No ono što je važno je da ona područja u kohezijskoj politici gdje je potrebna europska pomoć gdje je najviše potrebna i na koje najviše utječu neplaćeni računi su zapravo ona koja su najviše pogođena. Možemo i reći da činjenica što države članice ne plaćaju račune znači da same sebi ne plaćaju jer moglo bi se tu i doći pred sud zbog neplaćanja računa. Dakle, ono što je potrebno je da Europa promijeni svoju gospodarsku politiku, mi predlažemo jedan investicijski plan što je koji je vrlo značajan, ali istodobno nismo sposobni upotrijebiti alate koje već imamo na raspolaganju u smislu investicija zbog proračunskih pravila koja postoje. Dakle, hvala vam što, ste, što smo raspravljali o ovom pitanju, nadam se da ćemo i dalje usko surađivati i na taj način moći ćemo dobiti i podršku nacionalnih parlamenta. Hvala. Hvala lijepo. E, riječ ima gospodin Borg. Tack so mycket, herr ordförande. Jag kan bara lova EU... Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Samo želim obećati euro zastupnicima sljedeće. Mi vam želimo pomoći, ali činjenica jeste da nacionalni parlamenti ponekad ne mogu to učiniti, iako je važno odrediti prioritete, ali s druge strane imamo različite e, ciljeve, imamo različitu situaciju mi moramo biti u mogućnosti istovremeno i plaćati naše socijalno osiguranje, osigurati zdravstvenu skrb i tako dalje. Ali naravno o svemu tome možemo raspravljati. Doista trebamo riješiti i razjasniti neke stvari. Mi na nacionalnoj razini doista imamo jako malo utjecaja. Možemo pokušati davati upute našim ministrima, ali tu se stvar završava. Dakle, potreban nam je dijalog, treba uspostaviti dijalog. Već sam 15 e, godina u finskom e, parlamentu i ja u tome nikad nisam sudjelovao. Zato je jako važno da se to napokon ostvari. Mislim da ne bismo trebali sve staviti u istu ladicu e, i velike projekte i druge. Ne bismo trebali napuhavati e, viziju europskog proračuna. To je jako loša vizija i loša je za suradnju u Europskoj uniji. Ja mislim da nitko neće biti spreman platiti više od onih 12 milijuna koruna koje se ubrizgavaju u švedsku ekonomiju. Europski E, parlament želi više sredstava u fondovima, ali u konačnici to plaćaju države članice. I to je problem, to je problem za čitav sustav. Mislim da bismo doista trebali nastaviti ovaj dijalog, on je nužan. Treba biti jasno da su naše e, početne pozicije potpuno različite u našim raspravama. Dakle, ne radi se samo o napuhavanju europskog proračuna i napokon, za kraj, Volio bih nastavljati raspravljati o načinima da se uvede red u e, proračun, u europski proračun, ali nažalost povjerenica je otišla. Ali mi zapravo nikada nismo uključeni u te rasprave. Ja sam već 15 godina zastupnik u Finskom parlamentu i nikad nismo razgovarali o tome. Onda bismo trebali organizirati e, sastanke poput ovoga kako bismo što češće radili zajedno i kako bismo zajedno ukazali na, e, na slabe točke. A sada riječ ima gospodin Van Rompuy président. Ja sam predsjednik eh, predsjednika. Pozdravite ga, molim vas, u naše ime. Eh, eh. Imam jedno pitanje. Malo smo iznenađeni ovom situacijom neplaćenih e, računa. Dakle, bilo je riječ o 24 milijuna eura kohezijski fond, ali ono što me još više iznenadilo su razlike između država članica. 4 za Češku, 4,7 za Španjolsku, 3,7 milijarde za Irsku, 2,7 milijardi za Poljsku. I, a s druge strane imamo Portugal sa 7 milijuna samo 7 milijuna. Dakle, radi se o značajnoj razlici između različitih država članica. Moje pitanje je sljedeće. Što to objašnjava? Ehm, vjerojatno je to odgovornost država članica. Možda zbog manjka inicijative ili vjerodostojne inicijative. Možda je to razlog možda kontrole, e, e, e, možda kontrole dovedu do tog neplaćanja. Možda je to razlog. Ukratko želim znati zbog čega postoji ta ogromna razlika. 25 milijardi s jedne strane, a s druge strane gotovo ništa. Dakle, imamo države sa 4 milijardi neplaćanja. I u ovom kratkom susretu želim samo podupriti našeg njemačkog kolegu koji je rekao da ima previše projekata. Ako želimo da evropski projekti budu poluga za ekonomski rast i za razvoj u različitim državama, onda je važno da imamo manje, ali velikih projekata, odnosno taj novac ne bi trebao biti toliko raspršen. Umjesto tisuća i tisuća projekata koji se sufinanciraju na lokalnoj razini možda bismo trebali razmotriti neki drugi pristup. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospodin Fidler i on je posljednji govornik. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce zareagovat na to, co tady... Eh, Dobar dan i hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih kratko odgovoriti na ono što smo čuli u raspravi, zatim postaviti jedno pitanje. Pojavljuju se dvojbe vezane za postojeći mehanizam u Europskoj uniji. Ono što smo čuli ovdje samo nas je učvrstilo u tim dvojbama. Nije rješenje poveć, povećati broj kontrola ili učiniti mehanizam kontrole još složenijim. Rješenje je pojednostaviti pojednostaviti te procedure. Upravo je to rekao jedan kolega. I kolega iz Njemačkog parlamenta je s pravom ukazao na činjenicu da bi zahtjevi trebali biti realistični. I kratko pitanje. Povjerenica Georgijeva govorila je o tome kako se pravila trebaju pojednostavniti i učiniti transparentnijima. Postavljamo sljedeće pitanje. Imamo, postoje li konkretni planovi da se pravila učine jednostavnijima i transparentnijima i kada možemo očekivati da se to konačno dogodi? I Hvala lijepo. Zahvaljujem na svim vašim pitanjima, na svim vašim intervencijama. Mislim da su ovi susreti i ovi sastanci jako važni. Otvarajući ovaj sastanak rekao sam da sam sudjelovao na ovim međuparlamentarnim sastancima, odnosno konferencijama u Briselu. Svojodobno sam predstavljao francuski parlament. I kada bih se vratio u Pariz, onda bih se zapitao što smo govorili, što smo učinili. nije bilo dnevnog reda, nije bilo nikakvih glasovanja, nije bilo rasprava i jednostavno sam poželio da se ostvari jedna bliskija veza, da se ostvari e, jedna komunikacija koja je uža između europskih e, parlamenta, nacionalnih parlamenta. Mi moramo koordinirati svoje akcije, svoje djelovanje i osigurati dosljednost i koherenciju. Ja sam e, svjestana da ne možemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Ali budite svjesni da i koordinatori igraju jako važnu ulogu. Europski parlament je naime želio se posvetiti ovom pitanju neplaćenih računa. Kao što znamo, uvijek postoji taj jedan jaz između obveza i plaćanja i krajem 2013. godine imali smo nešto više od 220 milijardi koje je trebalo platiti, odnosno to su bile obveze koje još, za koje još uvijek nije a, poslana, poslan zahtjev za plaćanje, a to je doista ogroman iznos. Dakle, to je 150% europskog proračuna. Vrlo je jasno da je ovo što se događa nešto što jako, što jako pomno pratimo. Dakle, imamo imamo vijeće koje predstavlja vlade, imamo parlament koji donosi svoje odluke, a te se odluke e, vezuju za obveze. Znači politički akt su obveze, a plaćanje je, izvršenje, to je politička, to, je čisto izvršenje. I zato e, vas molim da izvršite pritisak na vaše vlade, razgovarajte o europskom proračunu. Pokušajmo na neki način koncentrirati naše proračunske napore na nekoliko točaka. Višegodišnji okvir ove godine ne olakšava prilagodbu. Možda ćemo si jednog dana postaviti pitanje ima li taj okvir smisla E, kada uzmemo u obzir e, dugoročne obveze za koheziju. Jer mi zapravo želimo e, zadržati solidarnost među državama, ali proračun koji, za koje postoje obveze sedam godina unaprijed, to je proračun koji nije u skladu sa ekonomskim kretanjima. I to je proračun koji nije u stanju dati potporu u, u onom trenutku kada se događaju neke važne stvari na ekonomskom pitanju. Dakle, to su jako važna pitanja. I e, jako je važno postaviti si e, pitanje je li doista utemeljen taj toliko dugoročni e, financijski okvir. Također sam uzeo u obzir i sve ono što ste rekli vezano za nužno pojednostavljenje. Dakle, otvaramo radna mjesta u administraciji. Zašto? Zato što su kontrole jako brojne i ponekad čak i kontrole nisu usklađene. Gotovo gotovo e, se pitamo zašto toliko toga. Dakle, kontrole jesu nužne, to je jasno. Ali ono što moramo razjasniti je koje su, e, tko je dužan provoditi kontrole i ono što je važno jest pojednostaviti kontrole. I zato bismo zajedno trebali zagovarati to pojednostavljenje. Nažalost, e, gospođa povjerenica je otišla prije kraja ovog dijela današnjeg sastanka i žao mi je što nije mogla i što ne može odgovoriti na neka od pitanja, kao što je na primjer pitanje gospodina Rompoja vezano za razlike koje postoji, koje su primjetljive među različitim zemljama. Zašto zašto neke zemlje uživaju u relativno brzom plaćanju, dok neke druge čekaju e, jako velike iznose. Ja ću to pitanje prenijeti e, gospođi e, povjerenici i onda ću vam i vama proslijediti odgovor. Mislim da imamo jako puno zajedničkog posla. Mislim da bismo zajedno mogli raditi na dodanoj vrijednosti europskih sredstava Pomažu li nam ta sredstva da poboljšamo konkurentnost? To je također e, pitanje. Pomažu li nam da osiguramo rast i stvaranje, e, otvaranje radnih mjesta? Ili možda imamo neke troškove ili neke e, projekte koji nam nisu od velikog značaja. U tom smislu treba uzeti u obzir i revizorski sud. Revizorski sud kaže da nije poanta trošiti, već korisno trošiti, smisleno trošiti. ponekad mi se čini da neki od projekata i da e, i nisu e, toliko ključni za rast i otvaranje radnog mjesta. U odboru za proračun održat ćemo e, jedan seminar i vaša pitanja će biti itekako uzeta u obzir u narednim tjednima. Sada moramo zaključiti. Ja vam zahvaljujem na sudjelovanju, na svim pitanjima i na svim opaskama. Zahvaljujem i našim govornicima koji su nam opisali stvarnost ovog fenomena. Jer zacijelo postoji udaljenost s jedne strane Brisela i Strasbura, a s druge strane terena. Ako želimo promijeniti situaciju, situaciju koju e, smo imali u svibnju e, prošle godine, a to je situacija gdje je jako puno evropskih birača odustalo od glasovanja. Dakle, ako želimo to promijeniti, onda moramo osnažiti naše veze. One moraju biti življe. Naravno, veze između građana i Europske unije. A mislim da u svakom slučaju proračunska pitanja tomu mogu pridonijeti. Želim vas također i obavijestiti da e, je organiziran i koktel na prvom katu. Dakle, siđite stubištem siđite, možete e, sići dakle stubištem ispred ove dvorane i onda ćete doći na prvi kat gdje je organiziran koktel. E, poslije podne nastavljamo s radom u 14.45. Eto, Lijepo se odmorite i vidimo se.